Sorry Žao mi je. Bio sam uvjeren da ste negdje usred radnog procesa nekog, prema tome se ispričavam što ste me čekali. Let's put it Ali sad ćemo mi krenuti s radom. Moramo početi. Govorit ćemo o okvirnim sporazima. I e, vidite, dugo ste čekali. Vjetnam će početi sa gospođom kolegicom buller Štovani predsjedavajući, mi smo već jedan puta razgovarali o tome u Afetu. I ja sam ovo izvješće sad tako strukturirala kako bi se unutra još više naglasila naša želja za boljim, intenzivnim odnosima s Vjetnamom. Također iznosimo prijedloge kako bi mogli poboljšati gospodarsku i trgovinsku suradnju, zatim suradnju na području borbe protiv korupcije, reforme upravnog sustava, bolje governance kod biodiverziteta i zaštite klime. Zatim imamo jako puno toga o međunarodnim normama, kod e, zaštite prava, kod zaštite na radu. Bavimo se pitanjima na Južno-Kineskom moru i isto tako tematiziramo jednu puno intenzivniju suradnju Vjetnama i Evropske unije u multilateralnim gremijima. Dobio sam 161 amandman koji su zapravo u svojem najvećim dijelom vrlo pozitivni i mogu se jako dobro zapravo uklopiti u strukturu izvješća i da pa ga sjajno nadopuniti. U tom smislu zahvaljujem svima koji su nam podnijeli amandmane kao i svim mojim suizvjestiteljima na odličnom radu. Uvjerena sam da ćemo doći do, do kompromisa. Imam samo jedan, jedan amandman kod kojeg se bojim da neće biti kompromisa. To je dakle ono gdje se e, jedan dio ljudi zapravo izričito postavlja protiv PCA kompromisa sporazuma. A inače, načelno je pitanje članka 6 gdje se govori o mehanizmu za suzbijanje za rješavanje konflikata i kod članka 23 gdje se govori o sukobima u Južnokineskom moru. To bi bile dakle jedine osjetljive neuralgične točke kod kojih je upitno da li ćemo doći do kompromisa. Inače sam uvjerena da ćemo sve drugo riješiti. Inače bih voljela vidjeti kakva će biti jedna pravna pravna uzajamna obvezni odnos između TTIP-a, odnosno sporazuma o slobodnoj trgovini i PCA i pitanje šta će biti sa povredama temeljnih ljudskih prava. Mi dakle tražimo da komisija provede jednu studiju izvedivosti u odnosu na poštivanje ljudskih prava ako se počne primjenjivati TTIP i ako se zaključi ovom izdanju u kojem se sad pregovara. A mislim da to treba nadzirati naš povjerenik za ljudska prava, za nadzor ljudskih prava. Mislim da moramo još jedan točno vidjeti dokle smo došli sa tim pregovorima i treba vidjeti da li bi na prvoj sjednici naših izvjestitelja u Sjeni preuzeli još dodatne amandmane u vezi s tim u naše izvješće jer to su one najosjetljivije točke. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Za početak želim zahvaliti gospođi Loh Biler kao i izvjestiteljima u sjeni drugih klubova zastupnika na radu o ovom e, važnom izvješću. Izrada partnerskog sporazuma s Vjetnamom je zaista značajan korak u produbljavanju odnosa s našim vjetnamskim partnerima i zaista mislim da moramo podržati ratifikaciju e, za početak molim kolege da ne iskoriste ovo izvješće, da ne padnu u da putem tog izvješća procjenjuju apsolutno sve aspekte Vijetnama. Naravno, ima puno toga gdje Vijetna mora napredovati, naročito kad se radi o demokratskim načelima. Međutim, sporazum o e, partnerstvu i suradnji je mogućnost da gledamo na Vjetnam i naše odnose s Vjetnamom koje bismo na taj način mogli produbiti i poboljšati. Dakle, tu se ne radi o pitanjima ljudskih prava, o čemu se raspravlja na pododboru koji se bavi tom tematikom. Što se ovog izvješća tiče i potrebe za reformama, Vijetnam e, mora e, mnogo toga napraviti po pitanju demokratskih načela, mora se baviti pravima etničkih i drugih manjina, naročito u planinskim predjelima. E, što se tiče kaznenog sustava kažnjavaju se e, pacifističke aktivnosti jer tvrde da to podriva e, nacionalnu uniju. Ja mislim da mi moramo koristiti instrumente kojima raspolažemo na najučinkovitniji način kako bismo pomogli Vjetnamu da provede reforme. Drugo, to partnerstvo kao i pa e, sporazum o na slobodnoj trgovini bit će dobri za Europsku uniju i za e, i za Vjetnam i to će nam e, omogućiti dakle pristup, povlašteni pristup dinamičnom tržištu gdje živi 100 milijuna ljudi. Radi se o državi gdje je E, demografska dinamika zaista fenomenalna i uskoro će e, imati 100 milijuna stanovnika. E, Evropljani će moći izvoziti na to tržište, a istovremeno borit ćemo se protiv korupcije koja je prava počast kako u toj zemlji, tako i u susjednim zemljama. Osim toga jačamo odnose Europske unije i ASEANA, a mislim da će također to biti povoljno za financijski sektor gdje ćemo moći raditi na koordiniranju makroekonomskih politika. Dopustite mi da dodam da je Vjetnam značajan za geopolitičke prilike u tom e, dijelu svijeta, naročito vezano za sporove u Južnokineskom moru. Ti su sporovi sve češći i to dovodi u opasnost međunarodni pomorski promet. Nije na nama da osuđujemo i, e, e, tražimo rješenja, već da tražimo od partnera da nađu sami rješenje. Trebamo tražiti od Vjetnama da e, imaju odgovarajući kodeks ponašanja. Ovim će se sporazumom omogućiti da imamo veći utjecaj na situacije u Aziji te da na taj način e, promičemo naše vrijednosti kao što su pravna država, temeljna ljudska prava, a istovremeno ćemo raditi i na sigurnosti pomorskog prometa. Hvala izvjestiteljici i svim kolegama. Nažalost ne mogu s vama ostati jer već kasnim na druge sastanke. Hvala. Ja bih eh, htio zahvaliti izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu. Ja jako podržavam ratifikaciju ovog sporazuma i slažem se sa zastupnikom Predom. Vjetnam je jedan važan realitet. To je jedna zemlja koju sam u više navrata posjetio, tamo je u tijeku velika društvena revolucija, zemlja je otvorena, živa. Trebali bismo ocijeniti kako je stanje reformi, naročito kada je u pitanju demokracija i ljudska prava, uzeti u obzir i tragedije koje je ta zemlja trebala pretrpjeti u prošlosti. To je zahvatilo i to je zahvatilo je određen dio stanovništva, velik dio stanovništva se tih događaja i ne sjeća, mnogi su Veliki postotak mladih, velik broj eh, ljudi rođen je nakon rata, dakle sa SAD-om, međutim ta prošlost je upravo nešto što naročito na sjeveru obilježilo ovu zemlju. Mi trebamo iskoristiti ovaj sporazum upravo da bismo još više otvorili gospodarstvo Vjetnama, tamošnje društvo, i pogurali ga putem reformi. Mislim da je izvjestiteljica obavila dobar posao. Nadam se da će neke od mojih amandmana usvojiti, da ćemo o njima porazgovarati, možda će oni biti dijelom kompromisa. I mislim da radimo jako važnu stvar, jedan čin koji je značajan i ide u dobrom pravcu. Hvala lijepo u ime ECR-a i izvjestitelja u smjeni. Bašira koji nažalost nije mogao biti s nama jer je na drugom mjestu zadržan. Htio bih e, čestitati gospođi Lohbiler na ovom izvrsnom izvješću. Mi smo sada evo, stigli do 25. obljetnice odnosa Evropske unije i Vjetnama. Tijekom godine sam često bio vrlo kritičan prema Vjetnamu. Uglavnom je to jedno diktatorstvo jedne stranke i pogotovo se to osjeća na području ljudskih prava, ali bez obzira na to mi moramo jasno uzeti u obzir realno okolnost vijetnama danas koja koja je realnost Vjetnama je danas da imaju vrlo, vrlo važnu ulogu unutar ASEANA. Prema tome to je jedan važan partner i kako što se tiče političkih odnosa kao i trgovinsko-gospodarskih za Evropsku uniju. Vjetnam je osim toga i veliki primatelj izravne pomoći Evropske unije. Mislim da se brojke tu negdje kredu. kreću oko 400 eh, milijuna eura na razdoblja 2014. do 2020. Prema tome mi to apsolutno podupiremo i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 apsolutno podupire potpisivanje tog jednog sveobuhvatnog sporazuma o partnerstvu i suradnji. Ali, unatoč tome, ne smijemo izgubiti iz da, bez obzira što je Vjetnam velike napretke učinio glede ostvarenja milenijskih ciljeva, a to je obrazovanje, zdravstvena zaštita, zdravstvena skrb, iskorjenjivanje siromaštva i tako dalje, još uvijek je ostao čitav niz problema kao što je to dječji rad ili isto tako vjerske tolerancije i da bude jednako status i za kršćanje i za budiste kao i za druge vjerske manjine tamo a osim toga postoje i različite još nasljeđe između američko-vjetnamskog rata koji su problematična. Posebno ono što je zatrovano različitim e, toksičnim e, agentom narančom, odnosno kemijskim borbenim, dakle napalmima i ostalim kemijskim oružjima. Prema tome tu mislimo da je jako važno da kroz ovo u ovom izvješću održimo kroz e, ekonomsko trgovanske bolje odnose, održimo jedan pritisak na vladu da ne bude tako represivna prema svojim podanicima, da tako kažemo i da se vjetnamsko društvo pomalo približi demokratizaciji otvaranju jednom, da postane jedno višestranačko demokratsko i slobodno društvo. U međuvremenu isto tako želimo, kao što je ovaj parlament sad već pokazao veliko zanimanje, ne samo za Vjetnam, nego i susjedne zemlje Kenu, želimo i Vjetnam polako multilateralnim trgovinskim i gospodarskim sporazuma približiti približiti slobodnom tržištu i općenom jednom takvom sustavu. Ali u svakom slučaju i zbog njegovog susjedstva i geopolitičke pozicije blizine Kini je to vrlo bitno da uđe u takav jedan sveobuhvatan ugovor, sporazum sa Europom ali kažem, pritisak zbog različitih sloboda civilnih, zbog sloboda vjerskih manjina treba održati na tamošnju vladu, po našem mišljenju. Eh, Hvala lijepo predsjedavajući. Kao i drugi govornici koji su ovdje već govorili, i ja sam također vrlo, vrlo zadovoljna što je tekst eh, izvješća ovako završen, jer prva verzija je bila relativno jednostavna jedna strana. Uglavnom smo go, se govorilo o ljudskim pravima. Naravno da smo mi kao liberali isto zato jako zainteresirani i za toga stojimo. Međutim, tražili smo da to bude malo nijansiranije i malo izbalansiranije. Htjeli smo da se i druga područja naših odnosa treba istaknu i obrade u tom izvješću. Mislim da se to zahvaljujući svim amandmanima i uspjelo. Ovaj sporazum je pokušaj da naše odnose s Vjetnamom dignemo na jednu višu razinu. Naravno, to je ujedno i velika šansa za Vjetnam da pruži bolju potporu svom vlastitom narodu, da je učini nešto konkretno za njih. Međutim, ukazujem na to da je Američki kongres u međuvremenu svoje veze sa Vjetnamskim parlamentom, odnosno Vjetnamskom skupštinom, isto prilično produbio i da su oni kompletno ušli u neke tješnje uže veze. Zato mislim da je krajnje vrijeme za ovaj sporazum i smatram da je ovo recimo jedan korak bliže tome da se u Aziji de facto stvori jedna situacija od bivših nesvrstanih koja bi danas nama više odgovarala. Hvala lijepo, a sada kolega Poš. Evo, s obzirom na sve veću važnost e, evropsko-vjetnamskih odnosa za obje strane, mi smo prezentirali u ime socijaldemokrata čitav niz amandmana koji mislim da se bave najvažnijim temama koje su i uključene u ovom strateškom dijelu našeg ugovora o partnerstvu i suradnje s Vjetnamom. Prvo je važno shvatiti koliko je važan Vjetnam bio u proteklih desetljeća za čitavu tu regiju jer je on je zapravo instrumentalan i za odnos Evropske unije i ASEANA jer je Vjetnam tu uvijek predvodio svojim približavanjem Evropskoj uniji. I mislimo da je u 2012. do 2015. proteklih tri godine se sve ogroman broj sastanaka pokazao upravo koliko je važan Vjetnam namakao u zapravo jedan bolji most do ASEANA. Isto tako, pokazalo se da su napetosti koje su se razvile između Kine i zemalja u regiji, međutim i zemljama kao što je Vjetnam, pogotovo koje su dovele do tih događaja i napetosti incidenata u Južno-Kineskom moru. I ako želimo tu situaciju stabilizirati i održati trgovinske odnose u cijeloj regiji, mislim da trebamo apsolutno podupirati Vjetnam i ne trebamo možda ni dozvoljava da se to rješava na ovaj način kao do sada, nego da se sve rješava prema međunarodnom pravu. Mora u svakom slučaju za Vjetnam trebamo održati naš pritisak na vladu kako bi se tamo vlada donijela jedan vrlo širok zakon kojim bi se zaštitila djeca i od ne samo dječjeg rada nego posebno i dječje prostitucije i naravno kasnije od krijumčarenja ljudima i ga posebno djecom. Ali mislim da se unutar mom naš sporazuma treba posebno na to odnositi. Nadalje, su ključne odredbe koje su iznesene protiv e, trgovanja ljudskim bićima, ljudima, treba te odredbe naravno još, e, kao što smo i tražili u amandmanima, posebno naglasiti u našem sporazumu. Ja znam da zbog nedostatka vremena i mjesta je jedan veliki dio amandmana ovdje u kombiniranom izdanju uklopljen u izvješće. Ali u svakom slučaju mi pozivamo Vjetnam da krene prema vrlo bitnim reformama i da preuzme čitav niz obveza da reformira situaciju i unaprijedi na mnogim područjima. Ali ne smemo zaboraviti da je Vjetnam još uvijek zemlja u razvoju koja ima zbog toga i čitav niz financijsko-gospodarskih problema, ali ako oni pokažu svoj napredak i preuzimanje obveza na području poštivanja ljudskih prava, održivosti i glede klimatskih promjena, mi ćemo sasvim sigurno naći dovoljno sredstava za daljnju pomoć E, Vjetnamu. I na kraju, dok je, mi znamo da se proračun za pomoć u razvoju Vjetnamu po sljedeć, ovaj period od 2020. povećao na 400 milijuna eura, mi znamo da će i Vjetnam to iskoristiti i pokazati koji su potencijali za daljnji strateški razvoj, upravo na temelju i zahvaljujući ovakvim razvojnoj pomoći koju dobivaju. Hvala. Hvala lijepo. Hvala vam na svim ovim povratnim informacijama koje sam dobila od svih izvjestitelja u sjeni. mislim da su te povratne informacije upravo onakve kakve su se i pokazala i odrazile u svim ovim brojnim amatmanima. Nisam zapravo ništa čula novog. Ali da se vratim na ono što je rekla gospođa Vautmans iz ALDA i evo upravo sad socijaldemokrati malo prije, da je u prvom nacrtu teksta premalo toga bilo navedeno. Vidite, ja sam čak i sama morala još naknadno raditi amandmane jer smo mi jednostavno bili ograničeni što se našeg opsega tiče, koliko može taj tekst biti velika. Što se tiče samog baždarenja, koliko mjeri smo mi to sad isponderirali unutra, ovisno o tome koja je tema, mislim da smo pogodili dobar razmjer što se tiče zaštite prava ljudskih, zaštite klime, zaštite okoliša s jedne strane, a s druge strane borbe protiv korupcije i borbe protiv jednog jednostranačja u zemlji. Mislim da smo to doveli u jednu dobru ravnotežu. I zatim mislim da bi različita stajanje, različita stajališta i naše pozicije prema tom mehanizmu za rješavanje sporova isto trebali ovdje tematizirati kao, da bi kao što mislim da bi trebali usvojiti apsolutno jednu poziciju prema tome kako riješiti sukobe na, u Južnokineskom moru, uglavnom teritorijalne prirode, ali kako to razriješiti. I, no, inače, kao to sam već na početku rekla, to su one neuralgične točke, inače smo vrlo zadovoljni s time kako je ispao posao. Ako glasovanje bude u Afetu u 16.11. onda bi bilo dobro, a to mislim da ću vas preko tajništva i obavijestiti, da negdje 9. ili 10. prije toga imamo sastanak svih šedova. Jer mislim da će upravo između toga naša delegacija otići za ASEAN, otići i u Vjetnam, pa bi ta delegacija naša trebala znati točno kamo taj posjet vodi, što trebaju na tom posjetu činiti bili bi lakše usmjereni u pravom E, smjeru ako mi održimo taj sastanak 9. ili 10. Hvala. Mikrofon. The report about Philippines. Filipinima. Dakle, Filipini su strateški i gospodarski gledano za nas vrlo važna zemlja, zbog toga sam vam namjeravao predložiti da donesemo pozitivnu odluku. Naime, moramo naravno paziti na unutarnju strukturu Filipina, pogotovo zato što su i oni zbog sve jačeg islamizma na u dijelovima svoje zemlje u vrlo velikim internim sukobima i njihove strukture treba reformirati kako bi se stabilizirala situacija u zemlji, kao recimo proširenje mirovnog eh, procesa iz Manala i to je nešto što, na čemu trebamo insistirati, što trebamo podupirati. Jer Filipini su od 2001. počeli sudjelovati u međunarodnoj koaliciji protiv terorizma Mm, oni su dakle jedna zemlja koja je i na globalnoj političkoj sceni prisutna, ali moramo paziti i na strateški razvoj u samoj njihovoj regiji i mikroregiji. Jer vidite, i oni ni oni nisu daleko od ovih danas već navedenih problema u Južno-Kineskom moru. A s druge strane zemlja ima i drugih problema. Mm, kao što smo već rekli, jedno jačanje te islamističkog terorizma što se već godinama događa, a oni su nužni partner za nas. Prema tome mislim da se svi oni e, razdori, razmirice i sukobi koji tamo postoje trebaju riješiti u skladu sa međunarodnim pravom, a da bi jedna međunarodna medijacija pritom bila od koristi i pomogla. Naravno, Filipini i Malezija se moraju gledati u jednoj cijelosti jer oni su susjedi bliski i naravno i vrlo bliskom susjedstvu sa Kinom. Prema tome treba tu njih u cjelini gledati njihove probleme jer vidite oni imaju Indonezija i Filipini i Malezija imaju različite zajedničke morske granice. Prema tome, taj sporazum koji je do sada već oko različitih spornih morskih granica e, postignut između Indonezije i Filipina trebamo isto podupirati. To su stvari negdje u blizini otoka Celebesa, Bornea i tako dalje. E, Filipini su i dobili jedan posebni status od Europske unije i mislim da je to isto jedan e, indikacija koja nam govori kako se stvari odvijaju u jednom pozitivnom smjeru, što mi trebamo ovdje apsolutno poduprijeti. I zbog toga kažem, bilo bi mi drago da nakon što još prođu ovi rokovi za eventualno prezentiranje nekih amandmana, da krenemo u daljnji proces stabilizacije i mislim da tu nećemo imati problema da dođemo do jedne usuglašenosti glede našeg odnosa i predstojećeg sporazuma sa Filipinama. Gospodine Betini, vi imate riječ. I dato la Pa, predsjedniče, vaše izvješće po mom mišljenju izvrsno i vrlo hrabro idete jako daleko i ja vas u potpunosti u tome podržavam. E, htio bih podsjetiti jednu stvar, mislim da je to važno. Drage kolege, Filipini su u posljednjih godina e, prošli kroz e, izuzetnu promjenu. Nekada se radilo o vrlo nesigurnoj zemlji, puno korupcije, puno unutarnjih sukoba i mnogi su bili na marginama društva u socijalnom smislu. Ne znači da i dalje ne postoji siromaštvo i tekako postoji, međutim predsjedništvo Kino je bilo jako e, dobro i otvorilo je puno perspektiva toj zemlji i ta je zemlja e, se otvorila i dobila je više e, kredibiliteta. Dakle, trebamo nešto napraviti i podržati Filipine više nego od bilo koje druge zemlje u tom dijelu Azije. Filipini imaju strateško i geopolitičko e, e, položaj koji je izuzetno važan i od svih država jugoistočne Azije. To je država koja ima najveće kulturne i povijesne veze s Europom. Naravno, u sljedećih nekoliko tjedana i dana e, moći ćemo ulagati amandmane. S obzirom na ono što ja znam o našim odnosima s Filipinima, mislim da moramo puno inzistirati na kulturnoj razmjeni. Imao sam prilike o tome govoriti u ASEANu. Na Filipinima ima jako dobra filmska industrija i e, jako veliko e, tržište distribucije filmova i e, tu je zapravo jedna jedinstveno mjesto za kulturnu razmjenu i mislim da je ovo prilika da kažemo što se još više i bolje može napraviti na tom terenu. ES have asked them. They have nothing to say. Or oh, they have a lot to say, but they do not want to say. Ne znam, imate što reći ili želite li nešto reći? Mogu s vama e, podijeliti neko mišljenje o ovom izvješću. E, znate da e, služba za vanjsko djelovanje smatra da ovakvi sporazumi žele E, da se s njime produbi odnosi s trećim zemljama. S Filipinima smo nedavno e, se mnogo toga je napredovalo. Status GSP plus su e, dobili, a E, u travnju 2015. godine ukinuti su osudite za ribarstvo kao što je ukinuta i zabrana leta. E, nama je jako drago da su Filipini ušli, otišli na sastanak vrhu e, istočne Azije. A što se tiče samog teksta, imam par primjedbi Neke su čisto faktičke prirode koje sam već rekao tajništvu. 800 tisuća, ne 600 tisuća Filipinaca e, žive i rade u Europi. E, zatim e, stavak 10. referenca na status GSP+. Plus. Mislimo da se više radi ovdje o provedbi, a ne toliko o tome što nije došlo do ratifikacije u dovoljnoj mjeri. Hvala lijepa gospodine Betini, hvala predstavnicima vanjske službe. A gospodine Betini, sve ono što ste iznijeli ja ću uzeti u obzir i molim vas samo da nam podnesete i e, adekvatne dakle amandmane u kojima ste to sažili što ste ovdje kazali kako bi to mogli doista uvrstiti. A što ćemo sad raditi? Hmm?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 Gospodine Bettini, izvolite. Proste predsjedniče, ali zaboravio sam postaviti jedno pitanje. Naime, e, govorili smo o nekim vremenskim rokovima. Ne znam jesmo li o tome govorili vezano za Filipine, e, jer je taj e, vremenski raspored potvrđen. Ovo je samo tehnička informacija. A radilo se o raspravi, nitko se drugi nije javio za riječ. Nakon što ste vi uzeli riječ, više nitko drugi nije htio uzeti riječ, to je drugima bilo previše. Ne, ne, predsjedniče, ono što sam ja htio pitati je jednostavno e, kalendar vezan za izvješće o Filipinima. Da li je on e, ukinut? E, pa još uvijek raspravljamo s Filipincima određenim programima, a za tjedan ili dva kada ćemo ponovno raspravljati o tome, odnosno u studenom, onda ćemo vam to objaviti kada budemo više govorili o amandmanima i prije završnih primjedbi. Bićete o tome obavišteni. Hvala. Dakle, prekidamo e, sastanak dok dođe gospođa Mogherini. und Dame i gospodo, lijepo vas molim da zauzmete mjesto. Htio bih se srdečno zahvaliti predsjednici komisije i visokoj zaslanici koja nam se pridružila da nas e, u prvom redu izvijesti o jučerašnjem sastanku ministarskog vijeća. Ne želim više gubiti e, vrijeme, ali možda bi mogli u to uključiti i pitanje suradnje ministara vanjskih poslova s ministrima unutarnjih poslova i naime reći da li je tu postignut neki napredak zato što kod ovog problema s izbjeglicama imamo opet onaj klasični problem interdisciplinarnosti pred nama, gdje se recimo imamo stvari s kojim se moraju boriti ministri unutarnjih poslova, a onda sa samim konačnim rješenjem ministri vanjskih poslova, ali to jedno bez drugog isto ne ide. Pa možda bi, zato ne želim izgubiti upravo ništa više na vremenu, nego bi možda to mogli isto tako uklopiti u ovu našu raspravu. A sada odmah dajem riječ gospođi Mogherini da podnese svoje izvješće. Puno hvala Elmare. Prije svega oprostite jer nisam e, prošlog tjedna bila u Strasburu. U međuvremenu sam se oparala. Mislim da su mi se jednostavno bile ispraznile baterije i drago mi je da sam danas ovdje s vama. Jučer se održao sastanak vijeća za vanjske poslove koji je bio vrlo uspješan. Tek nekoliko točaka na dnevnog reda, međutim vrlo važnih točaka. E, I jučer e, kao sam započela na sastanku e, baš sa dvije točke koje nisu bile na dnevnom redu, međutim rekla sam im to u uvodnom izlaganju. Prvo jest pozornost što je pridajemo i e, izborima u Bjelorusiji. Morat ćemo zaista u sljedećih nekoliko tjedana pomno pratiti Rusiji, naročito e, kada budemo razmatrali o našim sankcijama. I drugo, situacija u Jeruzalemu na zapadnoj obali u Gazi kao i općenito na Bliskom istoku. E, vama kažem danas, kao što sam jučer rekla ministrima, da sam u nedelju e, navečer razgovarala s predsjednikom Vladem Netanjahuom i e, s predsjednikom Abazom i govorili smo o tome kako da pokušamo suzbiti širenje napetosti te da se s tim procesom počne odmah ono dakle, o čemu smo se bili dogovorili u New Yorku na marginama sastanka glavne skupštine, dakle da se na terenu primjenjuju mjere kako bismo politički horizont ponudili palestincima i izraelcima te smanjili napetosti na svetim mjestima u Jeruzalemu jer to bi moglo biti vrlo opasno izmaći kontroli. Četiri točke dnevnog reda koje smo jučer imali na sastanku ministara su međusobno povezane. Libija, Sirija, kriza migranata i izbjeglica kao i odnosi Europske unije sa Afrikom, Karibima i Pacifikom nakon istjeka, dakle po isteku sporazuma iz Kotonua. mi smo u našem vanjskom djelovanju, dakle, kada govorimo o izbjeglicama, govorimo uvijek o uzrocima toga, a e, sasvim je izvjesno da su Libija i Sirija dvije ključne države, odakle i koj, kroz koju državu dolaze izbjeglice. A razmišljanja o fazi po isteku sporazuma iz Kotonua i e, e, državama kako bi se olakšao povratak i readmisije. Dakle, u izvjesnom smislu sve te četiri točke su međusobno povezane. Počet ću od Libije. Vijeće je usvojio zaključke o Libiji, Siriji i situaciji s izbjeglicama. Što se Libije tiče, imali smo mogućnost razmijeniti mišljenje s ministrima i poslati vrlo snažnu poruku prije svega svim Libicima da u ovom odsudnom času ih pozovemo da podrže sporazum koji je trenutno na pregovaračkom stolu. Također smo priredili i planiranje koje imamo od veljače ove godine i to podršci u svim mogućim područjima koju evropljani mogu dati u trenutku kada se započne s vladom nacionalnog jedinstva. Ne možemo E, sada ulaziti u detalje, osim ako nećete od mene to izrikom tražiti, ali puno smo puta već o tome govorili i s ministrima smo rekli da počnu razgovarati o našem paketu e, mogućih mjera podrške za Libiju. O tome smo govorili još u veljači. U ožujku bili smo to već pripremili i usvojili određene planove i to za slučaj da bi se situacija u Libiji odvijela brže nego li što bi naše pripreme išle. Nažalost, e, Libijci nas nisu iznenadili e, brzim e, pomakom te situacije, međutim, naše je planiranje već bilo prilično podmaklo. Nisam zato da sada ulazim u detalje, zato što to, na tome trebamo raditi s libijskim e, sugovornicima. E, moramo na tome raditi u svim poljima, podrška koju možemo dati općinama, dakle kako pružati osnovne usluge. Upravo prije par minuta sam o tome razgovarala na odboru regija i zbog toga sam malo kasnila, zato vas molim da mi oprostite. Dakle, želim o tome razgovarati i s odborom regija da vidimo kako lokalne i regionalne vlasti mogu podržati e, lokalne i regionalne vlasti u Libiji prvenstveno u smislu pružanja usluga. Međutim, o svemu tome morat ćemo razgovarati e, s libijskim vlastima jer se nadamo da će uskoro, rekla bih inšala, o to e, nove vlasti zaživjeti. Razgovarali smo također o najnovijem razvoju situacije, naše operacije protiv krijumčara i trgovaca ljudima na e, Mediteranu. Ja sam htjela da se E, ime e, operacije promjeni i da se nazove Sofija prema djevojčici koja se rodila na njemačkom brodu koji je sudjelovao u toj operaciji. E, htjeli bismo pokazati da je naravno glavni cilj borba protiv mreža krijumčara i trgovaca ljudima, dakle da je jedan od usputnih, ako mi dopustio tako, efekata taj da smo spasili velik broj života, uključujući i male djece. U petak je e, glavna skupština u Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojio podršku operacijama, naročito e, prvi dio druge faze e, ušli smo e, prije par dana u fazu, e, tu fazu par dana prije nego što je e, donesena odluka, odnosno rezolucija vijeća sigurnosti. To je samo znak da postoji podrška iz cijelog svijeta i shvaćanje da se treba raditi i surađivati na međunarodnom planu kako bi se borilo protiv ljudi koji krijumčare i trguju ljudima ta rezolucija ne samo da je prošla već sa 14 glasova za i jednim suzdržanim glasom e, Venezuele. To omogućuje svima nama, nadam se i medijima, da e, vide da je dakle da smo izašli iz te debate jesu li Rusija i Kina e, za to ili nisu. Dakle, od 15 članova e, Vijeća sigurnosti 14 je glasalo za. E, moramo naravno pomno upravljati tim procesom i predano raditi kao što smo to i činili proteklih mjeseci sa svim našim suradnicima iz sustava iz sustava Ujedinjenih naroda i već u prvoj dijelu druge faze možemo napraviti mnogo toga i u tom smislu je relevantna potpora međunarodne zajednice kao i podrška libijskih vlasti. Oni su izrazili želju da radimo zajedno na tom planu. Dakle, toliko o Libiji. Sada prelazim na Siriju. E, prije svega, Europljani su bili ujednjeni, ja nisam sumnjala u to, ali svejedno. Naglašavam da je bilo dobro da smo donijeli zajedničke zaključke do kojih je došlo i prije nego što su se sastali ministri. Prema tome, jako smo dobro obavili pripremni dio tog sastanka. Ujedinjeni smo oko tri aspekta sveokupnoj strategiji o Siriji, ulozi Europske unije prilikom pridonošenja i iznalaženju rješenja e, krize u Siriji. To na tri aspekta, humanitarnom, sigurnosnom i političkom. Što se tiče humanitarnog stanovišta, E, znate, o tome smo više puta razgovarali i o tome ću kratko govoriti. Europska je unija prvi donator i nedavno je odlučila e, povećati na vrlo značajan način izdvajanja kako za agencije Ujedinjenih naroda koji rade u susjednim zemljama s izbjeglicama, naročito s UNHCR-om i svjetskim programom za hranu. Ali isto tako u velikoj mjeri da odlučila je podržati lokalne i regionalne vlasti tamo gdje ima najviše izbjeglica. Zašto govorimo o nacionalnim i lokalnim vlastima? Velik broj izbjeglica ne nalazi u izbjegličkim logorima, već negdje po općinama. A se, e, želimo da te teritorijalne jedinice e, bude održiv kao i održiv život ljudi e, koji su oni prihvatili. Moramo ojačati infrastrukture u Turskoj, Siriji i Libanonu. Mi smo, dakle, jako puno povećali našu podršku, naše fondove ja sam e, tražila od svih država članica, sjetit ćete se da to e, naprave, da dakle izvoje više. Do toga dolazi malo pomalo, možda ne dovoljno brzo, ali u svakom slučaju to se ostvaruje i mislim da ćemo moći reći to i objaviti na sastanku Vijeća za humanitarna pitanja u četvrtak. A ugasnite pun na Granice Turske i Sirije radimo o tome e, što možemo napraviti kakvu humanitarnu djelatnost unutar Sirije. Dakle, situacija je vrlo teška, ali o tome razgovaramo e, s regionalnim vlastima, o tome što se može napraviti u vidu pružanja humanitarne pomoći i primjene međunarodnog humanitarnog prava. E, što se tiče pitanja sigurnosti, a to je pitanje na koje je najviše usmjereno pozornost i javnog mnjenja i medija i to iz razumljivih razloga. Dakle, e, e, Rusija je u sve ovo ušla i privukla veliku pozornost. To e, se nalazi u zaključcima vijeća koje ste mogli pročitati već jučer. Ono što je tu bitno je naglasiti da e, sva vojna intervencija e, mora jasno biti usmjerena Daješu, Al-Nustri i druge terorističkim organizacijama u smislu definicije Ujedinjenih naroda, a ne drugim oblicima e, umjerene oporbe, što nije dakle uvijek bio slučaj prema informacijama koje imamo druga. Treba postojati puna koordinacija među različitim regionalnim e, akterima e, protiv Daesha, a i to je nešto gdje se to ponekad događa, ponekada ne. Izrazili smo veliku zabrinutost, naročito kada se radi o kršenju zračnog prostora Turske, što može dovesti, mogli bi dovesti do vrlo opasnih e, eskalacija i nesreća. O tome smo razgovarali prošlog tjedna s predsjednikom Erdoganom u Briselu. Ono gdje moramo biti vrlo oprezni, to smo rekli u zaključcima jučer, jest da e, Europska unija nikada neće sudjelovati, odnosno biti uključena u e, neku vojnu akciju, iako smo u e, globalnoj koaliciji protiv Daesha, međutim ne vojnim snagama kao takvima radimo na razminiranju i e, poboljšanju situacije u oslobođenim područjima, naročito u Iraku. Ali e, ove snage Daesh ne može sami doći do, staviti kraj e, na ratnu situaciju. Dakle, jučer smo se dogovorili da e, je uloga Europske unije da se aktivira politički proces kako bi se e, došlo do kraja rata. Vjerujem da ste vidjeli taj zahtjev da se aktivno, rekla bih proaktivno, sudjeluje u procesu koje predvode Ujedinjeni narodi. Što ne znači da netko drugi treba raditi naš posao. Ne, upravo suprotno. E, skromno mi iskustvo govori da se mogu imati dva pristupa kada se radi o procesima Ujedinjenih naroda. Jedno je distanca, distanciranje, dakle proces Ujedinjenih naroda e, se nastavlja, mi na njega gledamo, ili se pak e, može u nečemu sudjelovati. Znamo da je rad Ujedinjenih naroda i njegovih izaslanika onoliko jak koliko to žele države članice. A mi želimo da se dođe do velikog angažmana. Mi kao Europska unija, tako i ja osobno, želimo ojačati rad posebnog islaslanika Demisture, islaslanika naroda. Želimo da eh, on može utjecati na sve one strane koji imaju utjecaje na situaciju u Siriji. Već jutro sam počela raditi na tim pitanjima primila sam iransku delegaciju i detaljno smo razgovarali o situaciji. Nakon mog sastanka koji je bio dugačak, uslijedio je jedan još dulji sastanak s visokim dužnostima s obje strane o tome kako se može otvoriti put političkom procesu. Nastavit ćemo na tome raditi zajedno sa svim relevantnim dionicima Iranu, Irakom, zemljama Perzijskog zaljeva i onima koji su bitni na međunarodnoj sceni u američkim državama, Rusijom. Dakle, koristit ćemo se svim političkim i diplomatskim sredstvima koje su nam na raspolaganju kako bismo utjecali na E, sirijske dionike da otvore politički proces i to na uključiv način. To je bila treća točka na našem dnevnom redu. Imamo zaključke vijeća koji su koji u jednom dokumentu sadržavaju sve što smo učinili tijekom prošlih e, mjeseci, dakle, vezano uz vanjsku dimenziju ove izbjegličke krize. Istovremeno smo objedinili svoje djelovanje na dva korijena, dakle, na dvije, na dvije rute, dakle, istočna i južna Tu smo se nadovezali na e, sastanak e, na vrhovnu konferenciju u Zapadnom Balkanu koja se održala prošlog tjedna u Luksemburgu. Bavili smo se provedbom, naročito kada je riječ o potpori koju možemo dati svojim partnerima na Zapadnom Balkanu. To je težak posao, težak posao sa Turskom. Dakle, to je povezano sa raspravom koju smo održali u Siriji. Također potrebno je mobilizirati ne samo financijsku pomoć, već je potrebno i povećati korištenje naših europskih agencija, naročito kada je riječ o upravljanju kopnenim granicama, te potpune upotrebe integriranog pristupa među tim agencijama. Tu također povećana suradnja sa agencijama Ujedinjenih naroda kao što, su, kao što je UNHCR, tijek koji dolazi, dolazi iz Sirije, obuhvaća ljude koji traže azil. Naglasili smo potrebu za operacionalizacijom suradnje između pravosudnih tijela i policije, naročito na Zapadnom Balkanu, dakle protiv mreža krijumčara To je nešto čime se bavimo na južnoj ruti već, to smo vidjeli tijekom posljednjih mjeseci putem partnerstva. Vidjeli smo koji su ključni igrači, naročito u subsaharskoj Africi, ali na ovoj ruti se još mnogo toga mora učiniti kako bi se prekinuli, prekinulo ovo trgovanje ljudima, krijumčare ljudima. Također tu je uključen i rad za sastanak u Malti. Tu ćemo pokrenuti našu zakladu. kako bi se ta sredstva mogla početi koristiti. Tu sam izvijestila ministre o tome razgovarali smo o načinu kako bolje surađivati kako dobiti da doprinose zemalja članica u ovim e, dijalozima na visokoj razini koje održavamo već tri mjeseca sa čitavim nizom zemalja, naročito s onima Sjevera Afrike i Subsaharske Afrike. Ja ću idućeg tjedna posjetiti Adis Abebu i održat ću još nekoliko dijaloga na visokoj razini na samitu u Lavaleti. Sve ovo, dakle, naročito Sirija, Libija i zaključci vezani uz migraciju, ulaze u pripremu za Europsko vijeće koji će imati jednak dnevni red u četvrtak. Dakle, ovaj sastanak će se baviti unutarnjom dimenzijama krize sa migracijama, bazirat će se na zaključcima sastanaka ministara unutarnjih poslova ali mislim da su zaključci vijeća za vanjske poslove vezano uz ova pitanja da predstavljaju kolektivni doprinos za šefove vlade država kako bi bolje uokvirili dakle svoju raspravu. I na koncu, ali ne manje važno, imali smo točku dnevnog reda, dakle vezano uz odnose Europske unije i zemlje Afrike, Kariba i Pacifika. Dakle, bavimo se razdobljem nakon e, sporazuma iz Kotonua. To se pitanje bave ministri za razvoj. Oni će se sastati 26. listopada, ali ja sam zatražila od ministra vanjskih poslova da to ne prepuste samo ovim prvim ministrima, zato što u naše partnerstvo sa ovim zemljama mora, partnerstvo se mora razviti i kroz političku dimenziju. Imamo jako puno zajedničkih točaka i interesa koje moramo zajednički definirati, bilo da je riječ o sigurnosnim pitanjima, energetici, migracijama, gospodarstvu, ljudskim pravima, dakle moramo ići naprijed iz dimenzije vezane isključivo uz razvoj preći u političku dimenziju. To je početak procesa, konzultacije su tek započele, imat ćemo priliku o tome i ovdje razgovarati, to sam uvjerena, ali želim reći da sam ministrima rekla da to nije samo za kolege koji se bave razvojem, već za sve. Ovdje ću se sada zaustaviti i čekam vaša pitanja. Hvala. of Možemo se dogovoriti da svatko uzme riječ za e, minutu, dakle da govori jednu minutu. Slažu li se svi? The floor has Mrs. Kalnite for one minute. Zastupnica Kalnijete, jedna minuta. Gospodine Tanok, tako će svi moći reći što žele reći. Hvala vam. Gospođo visoka predstavnice, naša ambicija je biti igrač na globalnoj razini, ne samo gospodarski vezano uz ljudska prava, već i kao politička sila. I onda pogledam vijesti koje dolaze iz Sirije, vidim da se tamo Rusija, UN, Saudijska Arabija, Irana, gdje je Evropska unija? Djelovanje Europske unije nije vidljivo prostim okom, međutim, govorimo o našem susjedstvu i moj san bi bio da odigramo nešto aktivniju ulogu u promociji političkih rješenja. Ja prihvaćam da smo mi meka soft power, nismo vojna sila, ali nakon ruske intervencije situacija postala mnogo složenije. I upravo je tamo SAD uputio 50 tona oružja. Kako vi mislite postići političko rješenje kada vidimo tamo na terenu konfrontaciju između sad i Rusije? Uh, Drago mi je da ste se oporavili Gospođo visoka predstavnice, čestitam vam na onome što ste uradili kada je riječ o eskalaciji naselja među palestinaca i izraelaca. Važan je pristup svetim mjestima. Vidimo da to može pogoršati situaciju. Dobro je da se bavite i dalje tim pitanjem. Potom, atentat u Turskoj. To je gnjusan čin, ali što možemo učiniti kako bi se nastavio mirovni proces sa tamošnjom kurdskom manjinom? Potom imamo izvješće koje postavlja više pitanja nego što daje odgovora. Kada je riječ o Iranu, jasno da moramo i među nama porazgovarati, ali na javan način. Ljudi gledaju što radimo, na koji način uključujemo jer Mi se zalažemo, zato i vi i ja i molim bih vas da o tome kažete nekoliko riječi. Uh, Hvala vam, evo tu sam. Nema sumnje da se Evropska unija sada nalazi pred velikim izazovima diljem svijeta. Sutra ćemo održati o tome raspravu u parlamentu, pravo o situaciji u Ukrajini. Kada je već u preostajalištu ukrajinske vlade, dakle Rusija nije ispunila svoj dio sporazuma, ona odgađa lokalne izbore, odgađa dakle kontrolu Kijeva nad vanjskim granicama. Dakle, svjesni su sada sada kada Rusija intervenira vojno u Siriji ga podržava Sasada, da ima ovdje manevarskog prostora da e, i vrši pritisak na Europsku uniju, naočito kada su riječ um, o migrantski pritisci. Putin, dakle njegova agresija na Ukrajinu, aneksije Krima su sasvim odvojena pitanja, ne bih htio da se ova dva pitanja povezuju, ono to je ono što bi predsjednik Putin htio. Čujem da su Rusi spremni razgovarati dakle o našoj misiji, dakle borbi protiv krijumčara ljudi u libijskim teritorijalnim vodama, ali kako izvršiti pritisak na Tursku kada je riječ o misiji vezano uz Grčku i kako spriječiti ove migrantske tokove između Bodruma i Kosa? Hvala vam lijepa, gospođo visoka predstavnice. O pitanje se tiče prošljenih izbora u Bjelorusiji. Kao što znate, neko nakon sastanka na vrhu neki ministri su zvučali dosta optimistično. Nakon izbora spominjali su dakle ukidanje sankcija protiv Bjelorusije. Ali samo 30 promatrača između onih koji su, od ukupnih 7000 koji su promatrali izbore. Aktivno je bilo uključeno u taj postupak. Koliko, koliko znamo, Lukašenkov sin je, ima sada 11 godina i ovdje se spominje, dakle u njihovim zakonima da netko može ostati predsjednikom 35 godina i situacija je loša, dakle ne mogu se promatrati e, birački popisi, situacijom se loše upravlja. Dakle, broj se, glasa se jedno, broji se drugo. Da, ovi razgovori o, ukidenju ukidanju sankcija mi se čini da se, da se pojavljuju previše rano te bilo bi potrebno bolje ocijeniti ove izbore koji nisu bili toliko demokratski, a kamoli transparentni. Gospodin Mogherini, Mogherini, možete li staviti slušalice, molim vas? Hvala lijepa. Teško je reći koliku konkretnu ulogu može Europska unija imati u Siriji. Rusi i Amerikanci su oni koji bombardiraju, mi nismo tamo prisutni kao vojna sila. Koliko Europska unija ima neku silu i snagu, to je onda njena moralna snaga. I ti mogu povezati ovo što se događa u Jeruzalemu. Kada smo mi rekli Izraelcima, pa dobro što radite u Jeruzalemu? Pa nikada ju nismo rekli. Oni su jednostavno ukinuli mogućnost preživljavanja Arapa u tom području. A to bi trebao biti i teorijska prijestolnica buduće palestinske države, dakle istočni dio Jeruzalema. Hvala vam i hvala zastupnici, hvala e, visokoj predstavnici. Moje pitanje se tiče Libije. Imala sam zadovoljstvo i posjetiti prošlog tjedna Tunis. Tamo sam razgovarala sa e, aktivistima, nevladinim, nevladinim organizacijama, dakle drugim političkim dionicima. Mnoge utjecajne E, plemena i političke stranke nisu bili uključeni u dijalog, tu postoje određeni otpori. Kako vi gledate na tu situaciju? Aktivisti za ljudska prava su rekli da je potrebno nastaviti istraživati kršenja ljudskih prava i time se bavi dakle, određ, odbor Ujedinjenih naroda i to on nastavlja svoj rad od 2016. Kada govorimo o na foru, dakle, ljudi nekad kada i ne vide da je to vrlo učinkovit model borbe protiv mreže krijumčara. Imamo izvješća privatnih spasilačkih službi, dakle, da je se manje ljudi spašava u moru otkad je ova operacija započela. I moje pitanje je zašto se tako jako fokusirate na ovaj vojni pristup u borbi protiv krijumčara ljudi, umjesto da se bavite legalnim načinima kojima bi izbjeglice mogli doći do Europske unije i to bi onda uništilo ovaj biznis krijumčara ljudima. I konačno pitanje, rekli ste Zapravo, rečeno je da u regiji Sahela, ukoliko želimo sveobuhvatni pristup u Nigeru, mene zanima koji je to, kakav je to točno pristup. Hvala lijepa. Grazie, Hvala vam predsjedavajući. Hvala visoko predstavnici. Prvo pitanje u vezi Libije. Zanima me je li EUNAVFOR već u jednoj fazi planiranja kopnene intervencije, jako da, kako će se eventualno nastaviti, dakle s obzirom na izjave nekih e, ministara zemalja članica, uključujući onog talijanskog drugo, vezano u Siriju, dakle vidimo koja je realno situacija na terenu. Rješenje zasigurno nije Asad, ali rješenje će ga morati obuhvatiti naročito njegove zaštitnike poput Rusije i Irana, dakle dobro je da uzimamo u obzir ono što se tamo događa, koje mjere poduzimamo kako bismo se izvukli iz ove situacije zastoja, te koje su pritisci, dakle, koji vršimo na zemlje zaljeva, jer one do sad nisu odigrale onu važnu ulogu koju su trebale odigrati, dakle, u pomoći, u pomoći izbjeglicama, Mislim da oni imaju zajedničko, zajednički kulturni korijen, to bi im trebalo biti imanentno. I na koncu kada je riječ o kriminalnim mrežama na Balkanu, ukoliko govorimo o jačanju trenutnih misija, slanju novih snaga kako bismo podržali zemlje partnere. Možete mi reći nešto više o tome. Hvala, gospodin Borgecio. Hvala lijepa. Pitanje vezano uz Siriju. Moramo biti jasni. Želimo li nastaviti podržavati Obaminu strategiju, a to je strategija trajnog rata bez konkretnih rješenja, ili želimo zbilja uzeti u obzir činjenicu da tamo imamo jaku regionalnu silu koja vodi rat u kojem želi dobiti, dakle žele dobiti bitku protiv Izisa. I u vezi s tim pitanjem Europa se mora odlučiti, dakle nastaviti dijalog sa svim stranama, ali mora se okrenuti pobjedničkoj strategiji. ISIS valja pobijediti, on je neprijatelj Europe. Dok se ne dokaže suprotno. I potom Libija. Zanima me što se konkretno tamo poduzima. Hoćemo li čekati da se frakcije same dogovore, da se stvori ovo nacionalno jedinstvo, dakle uz dobru volju bismo to možda i mogli pomisliti, ali ja ipak više volim biti pametniji od toga. Međutim, ukoliko bi se ovo oteglo, što će se konkretno e, poduzeti kako bi se dokinule ove grozne stvari? I treća pitanje. S pravom visoka predstavnica, dakle, veli da Evropska, da Evropska unija prednjači u pomoći izbjeglicama, ali ove bogate zemlje u toj regiji, zašto se njih ne poziva da prvi pomognu svojoj braći koja bježi, koja bježe od rata. Dakle, kao prvi da im pomognu. Hvala. Um, thank you. The Hvala vam. Stabilnost sporazuma s Libijom ovisi i o posrednicima. Mene zanima jesmo li u kontaktu s Turskom i Katarom vezano uz Tripoli, te sa Saudijskom Arabijom i Egiptom vezanom uz Tobruk. U slučaju da se taj sporazum održi, kako vidite, našu ulogu naporima da se riješimo, dakle, Izisa i Al-Kaide u samoj Libiji. Bismo li mi trebali pomoći Libicima, da ih neutraliziraju recimo oružjem ili bismo im trebali pružiti svoju potporu kopnenim snagama. Što vi mislite o ovom pitanju? Zastupnik Panceri, hvala vam. Tko traži veću vidljivost Europe u sirijskoj situaciji? Možda bi mogao pomoći da se postigne dosljedna, dosljedno stajalište europskih zemalja. Dakle, mislim prije svega na ulogu Asada, njegove vojske, na rusku intervenciju i na ulogu Saudijske Arabije koja bi, koja bi ona mogla biti u budućnosti. Imam dva pitanja. Prije neki dan sam posjetio Libanon i Jordan, posjetio sam logor Tari i tako dalje. Tu sam vidio dva problema koje želim postaviti u obliku pitanja. Čini se da postoji promjena u stajalištima izbjeglicama, oni prodaju zemlje i terene. Dakle, ovdje govorimo o masovnoj migraciji. Drugo, kriza vlade u Libanonu. To je vrlo ozbiljan problem. Jasno je da su i ovi novci koji su zato određeni, zanima me kako se mogu iskoristiti od strane nepostojeće vlade. I potom opet o Libiji. Dobro je da se zaziva odgovornost, nadamo se pozitivnim odgovorima. I pitam se što će se dogoditi ukoliko se trenutni nacrt sporazuma ne bude iskoristio kao pravni temelj odluka UN-a. Hvala vam. Gospođo Mogherini, tri stvari. Ukrajina, nedostatak ove teme, dakle, u odluci vijeća, to je nešto što me zabrinjava Drugo, Bjelorusija. Mi vidjeli smo izjavu OSS-a o nedostatku demokracije u toj zemlji. Želim vas također informirati da je se nameću dakle dodatne sankcije dodatne sankcije kada je riječ o ribarstvu i to se tiče i Poljske, dakle još pitanje vezano za UNAFOR, Nije mi jasno područje primjene druge rezolucije. Prema mojim saznanjima prva faza je već, se, već nalazi upravo u rezoluciji koja je usvojena od strane Vijeća sigurnosti. Što je sa drugom fazom? Um, Hvala, visoka predstavnica, dvije stvari. Jedna je ono o čemu je kolegica Kalneta već govorila, konferencija o Siriji. Ali koliko sam ja to čula, pročitala i razumjela, pa vas sad pitam za pojašnjenje. I vi biste voljeli sazvati takvu jednu konferenciju koja bi ponudila ulogu posredovanja medijacija. I sad me zanima da li je to točno i da nam kažete nešto više o tom. I osim toga mislim da je jako važno da za stol dovedemo Tursku, Saudijsku Arabiju, e, Rusiju i Iran. Druga stvar je onaj grozni napad u Turskoj neki, od neki dan. Moj dojam je da je nasilje koje zapravo poticala i vlada proteklih tjedana i u okviru svoje predizborne kampanje s obzirom na njeno ponašanje prema Kurdima i ostalima. Mislim da je to nasilje stvarno poticala i vlada. U vašim izjavama nisam vidjela nikakvu kritiku takvog jednog ponašanja turske vlade i vi ste govorili da je partnerstvo sa turskim vlastima jačeno ikad u svojoj izjavi, svoje deklaraciji. Pa prema tome niste li htjeli kritizirati malo ulogu koju Erdogan odigrao proteklih tjedana, naravno svoje predizborne kampanje, ali ipak. Hvala lijepo i ja sam htjela pitati u vezi vaših riječi upućenih Rusiji. Zašto niste bili malo jasni glede njihove uloge u Siriji? Danas ste rekli da je Ruska uloga u Siriji bila, nije bila nezamječena. A mi znamo da je recimo u američkom, mi smo vidjeli u američkim medijima inače da oni nisu samo položaj iz takozvanog jesa bombardirali nego i različite druge. I mislim da vaš odnos prema Rusiji nije bio baš za sada ni pozitivan ni negativan i mislim možda je nekakav nesporazum u pitanju Aj pa imate priliku da to razjasnite, ali mislim da je bilo samo pošteno i u skladu sa europskim smjernicama i inače i našom politikom i inače da se osudi svako bombardiranje ruskih, dakle od strane ruskih snaga svakog cilja koji ne spada pod takozvanu islamsku državu. A to se događa. Gospođa Mogherini, Dakle, potpora koju smo dobili, koju smo zapravo dali, treba ići na druge strane, zato što mi vidimo da je jako teško ovdje bilo šta na terenu učiniti u Siriji. Posebno je ako to teško nakon što je se Rusija uključila i svojim zračnim udarima ne tuče samo pozicije ESA nego pomaže i Asadovom režimu, kao što vidimo, bombardirajući i napadajući njihove protivnike. Prema tome ne znamo u kojoj mjeri mi što možemo na terenu učiniti, nego mislimo da više treba ići na pregovore. I gdje tu vidite našu ulogu Evropske unije kao takve Europe cijele, što mi možemo učiniti? A druga priča i drugo pitanje je Iran. Mislim da smo mi do sada već imali jedno konstruktivno držanje i ponašanje prema Iranu i tu sam zapravo puno manje pesimističan i mislim da smo na dobrom smjeru i možete nam reći možda koje smo kontakte dalje imali još sa Iranom. hvala, ja bih sad nešto pitala o vezi Libije. Ako je sad naš interes zapravo da se bavimo više e, nego samo pitanje nadzora granice, nego pokušavamo pomoći Libiji da dođe do jedne jedinstvene vlade. Što ćemo onda napraviti ako ne bude taj sporazum držao vodu, kako bi se reklo, i što ćete onda napraviti na terenu? To sigurno ima veze i sa ekspanzijom IS-a i ostalih terorističkih skupina. A zatim Sirija i Irak – vi ste, niste ništa govorili o vojnom nazočnosti zemalja članica, ali one doista interveniraju, a međusobno se ne koordiniraju. Primjerice, one daju opskrbu i kompletnu logistiku pešmergama ja bih više volila da se koordiniraju, da se dozvole da se, se koordinira u tim naporima i to da ih vi koordinirate, a zapravo ih se recimo ne koordinira, a mi znamo da dolazi do različitih edukacija u izbjegličkim logorima i zato dolazi do tih različitih fluktuacija i ljudi prelaze i dolaze. Šta biste vi mogli napraviti da to poboljšate, a da ujedno zapravo ograničite mogućnosti ESA? Riječima gospodin Picula, hvala lijepo. Gospođo visoka predstavnice, htjela sam vas pitati kako vijeće reagira na najavu referenduma kojeg je Republika Srpska dala i koji se treba vrlo brzo dogoditi i koja je vaša procjena te najave referenduma i koja je vaša moguća procjena akcija ako zaista tamo u Republici Srpskoj dođe do referenduma. Dozvolite da vas podsjetim da su sve relevantne političke institucije već govorile o Bosni i Hercegovini kako je nužan dio kompletnog procesa stabilizacije jedna dubinska reforma svih političkih institucija. Međutim, još uvijek nismo vidjeli nikakvog tu napretka kojim bi se recimo i ova agenda Europske unije kroz sporazum o stabilizaciji i približavanju počela ostvarivati. Prema tome, da li vi mislite da je on takozvani novi pristup problema Bosne i Hercegovine trenutno zbog tog razvoja događaja donekle ugrožen? Hvala lijepo, ali to sad zbilja nije pitanje koje spada u ovaj tematski krug i ono o čemu smo sada govorili. A sada riječ ima kolega Plenković. Hvala lijepo predsjedavajući Brok, gospođo Mogherini, hvala vam na vašim komentarima o pitanju migracija, koliko sam ja shvatio to je u vašem izvještaju, onom, mislim u nastavku onog rada jučerašnjeg vječer će gospodin Timmermans i drugi otići u Ankaru kako bi se pozabavili na terenu više akcijskim planom za pomoć Turskoj. Možete li nam više, malo više elaborirati kako ćete rješavati pitanje izbjeglica i djelovati na to u širem kontekstu onog u što je recimo i Turska involvirana, kako ćete se ponašati prema liberalizaciji viza, kako ćete se ponašati prema sigurnim zonama i općenito kako ćete tok tih izbjeglica zapravo pokušati kanalizirati s time da ćete pomagati na samom izvoru odakle izbjeglice kreću u Siriji i drugim zemljama. I mislim da čak i napredak, izvješće o napretku Turske odgođeno upravo zbog ovih izvanrednih situacija u kojima Turska toliko puno čini za izbjeglice. Hvala gospodine Front. Hvala lijepo gospođo Mogherini. Posebno vam hvala na informaciji da Evropska unija sada namjerava se aktivirati i aktivno preuzeti svoju ulogu u političkom procesu u Siriji. I e, pogotovo mi niste tako dugo na dužnosti, niti godinu dana koliko se sjećam. Ali jedan od problema u regiji, naime takozvana ES ima pristup novcima i općenito mogućnostima financiranja svojih akcija. Pa prema tome, da li Evropska unija namjerava na bilo koji drugi način, osim vojnim sredstvima, prekinuti taj dotok novca i u odnosno njihovog pristupa s financijskim sredstvima. Hvala lijepo, ja imam jedno pitanje o Siriji. Tamo se točno uvijek govori, ako proces UN-a, tako dalje, i ako mirovni proces i tako dalje, i tako dalje. To je zapravo samo i tu posrednici. To je sve zapravo samo prebacivanje težine na, i akcenta na nešto drugo. I zbog toga mislim da ova rečenica u točki 5 zaključaka o Siriji tu se kaže da će Evropska unija proaktivno angažirati u Siriji kao i sa Iranom, Irakom, Turskom i drugim partnerima pregovarati. Naravno, tu se podrazumijeva Rusija, SAD u okviru UN-ovog, dakle, kako bi se došlo do jednog mirne tranzicije i tako dalje. Kako bi se dakle istražili način na koji bi Europska unija mogla se aktivno e, uključiti u rješavanje situacije. Možda bi nam vi mogli malo pojasniti tu ključnu rečenicu koja je navedena u ovoj točki 5. Da, Ja razumijem ovaj osjećaj frustracije kod mnogih prisutan kad se pita gdje je tu Evropska unija u Siriji, vidimo Rusiju koja se uključila i počinje bombardirati, vidimo SAD koji je stalno tu, ali moram vas bilje razočarati, vi ćete i ostati razočarani čak ako očekujete da će Evropska unija početi bombardirati. Mi nećemo bombardirati. Naša uloga je upravo ona koju je vaš predsjedavajući ovog odbora sada tu elaborirao. Dakle, političko rješenje diplomatskim putem će možda se malo manje atraktivnim činiti na naslovnicama medija, ali to je naš put i ja vjerujem i to je zapravo naše ujedinjeno uvjerenje nas cijele Europe da je to jedini put. Koliko će to biti vidljivo, ne znam. Sasvim sigurno bilo je vrlo vidljivo u Iranu, jer vi ste vidjeli da je iransko izaslanstvo je počelo raspravljati o tome kako bi tranzicija mogla početi u Siriji i u cijeloj regiji. Jer ako vi zaista želite relevantne aktere u Siriji i oko same Sirije dovesti za jedan stol i angažirati ih u mirovne pregovore o tome da tražu jedno mirovno rješenje, onda to može činiti samo netko ko uživa povjerenje ili da kažemo jednu vrlo konkretnu razinu povjerenja kod svih. I vidite, ja sam održala 3-4 sastanka u zadnjih mjesec dana sa saudijskim ministrom vanjskih poslova sa izaslanstvom iz Irana, evo to sam danas i prije podne opet s Irancima sjedila i sa mnogim drugim višim dužnosticama sam pregovarala i sastančila po 6-7 sati i sa više tih izaslanstava koje su nam došle u posjet. Ovo što se danas događalo, da li će to biti sutra na prvoj stranici New York Timesa, pretpostavljam da neće. Ali to je ono što mi radimo. Paralelno sa onim poslom koji se odvija i na terenu. Danas u Moskvi, a sutra ili prek sutra u Washingtonu. Dakle, mi tu gradimo mrežu diplomatskih napora, diplomatskih kontakata, jedan naporan rad u sjeni. Naravno, imamo mi i naše moći i naše snage, ali ostajemo uvijek kod političkog mirnog rješenja. I naravno mi znamo kad se ukaže potreba ili kad se nametne potreba mi ćemo biti jedna oštra, teška snaga, tvrda snaga ako treba. Ali ne bombardiranje. Jer vijeće ministara ne vidi nikakvu političku zapravo priliku da na sirijskoj pozornici bude nekakav igrač izravni koji se bavi sa i koji ulazi u vojnu intervenciju. Možda će se to dogoditi na nekim drugim mjestima i u nekim drugim prilikama globalno gledano kada ćemo i mi naša vojna sredstva primijeniti. Ali trenutno u Siriji vijeće ne smatra da bismo se mi vojno ili konkretnim takvim instrumentima angažirali to ne znači nužno da ćemo i organizirati konferenciju. Niti kao Evropska unija ili kao suorganizatori uz UN. Ne, to znači da mi gradimo jednu diplomatsko-političku mrežu koja će uz maksimalno povjerenje i omogući da se traži mirovno rješenje. Jer organizacija konferencije je naravno pozitivna i ona se sama od sebe nameće. Ako vi imate otprilike ideju koji je željen ishod te konferencije, ali specifično u ovoj situaciji, to i nije tako. Jer mi znamo da moramo jasno involvirati različite ključne aktere u toj regiji i općenito u to involvirane pod naravno okriljem UN-a, a za sve te aktere je jako komplicirano onda sudjelovati u tako nečem. Mi vjerujemo da je UN-ov okvir jedini okvir unutar kojeg mogu različiti akteri koji se nalaze u samoj Siriji i oko nje sudjelovati i involvirati se u mirovni proces. Amerika, Rusija, Turska, Iran, Saudijska Arabija, Evropska unija i još nekoliko ključnih regionalnih aktera, vjerojatno, kao naravno i sirijske strane. Prema tome, mandat je upravo taj koji smo pročitali. Mi ćemo pokušati istražiti da li Evropska unija može bilateralno ili multilateralno u uskoj suradnji s UN-om aktivirati i ohrabriti i pomoći u oblikovanju drugog pristupa rješenju tog sukoba i te krize. I naravno, da vam kažem odmah, ja sam puna zapravo pozitivnog, optimističnih um, uvjerenja nakon današnjih razgovara sa iranskom izaslanstvom mislim da će to biti moguće. I mislim da su došli do tog, te točke da vide da je i njihov interes sudjelovati u toj mreži i u tim diplomatsko-političkim naporima. Glede uloge Rusije. Žao mi je da se tu moramo oslanjati na izvješća iz novina i medija kad imamo i službene informacije i mislim da je upravo prednost za sve članove Europskog parlamenta što imaju uvid u različite informacije do kojih um, novinari ne mogu tako lako doći. Prema tome ja vas eh, mogu samo pozvati i potaknuti da pročitate jučerašnje zaključke i tu piše u točki 10 nedavni napadi Rusije koji prelaze granice i idu ne samo na položaj IS-a su napadi koji nas duboko zabrinjavaju i trebaju hitno prestati i pogotovo kada vrijeđaju suverenost, e, krše suverenost susjednih država. To potkapa politički proces, otežava humanitarno stanje i povećava radikalizaciju. Naš cilj bi trebao biti da se smanji napetost sukoba i Europska unija stoga poziva Rusiju da se fokusira na zajednički cilj, a to je postizanje političkog rješenja tog sukoba. I u tom kontekstu poziva Rusiju da smanjuje i dalje nasilje i korištenje vojnih sredstava u korist sirijskog e, režima i to sve u skladu sa rezolucijom UN-a 3924. Dakle, ja bih vas sve pozvala, zaista, da se više referirate na naše službene izjave, službene izvore informacija i ostalo, nego na različite materijale, informacije koje koriste novinari u svojim člancima i vijestima, čak i kao pozadinske ili analitički materijale. Dakle, molim, pogotovo ovdje kod sirijskog i ukrajinskog dosjeja i tih kriza. Jer nema nikakvog načina da se u cijelosti implementira sporazum iz Minska, kad govorimo recimo o situaciji iz Ukrajine, iako ne, zaista to nije zbog manjka pozornosti koju smo tome posvetili, ali ovog časa to još nije dotle došlo. Prema tome mi znamo da je u rujnu već smo u Gimliku govorili o našem istočnom partnerstvu i u tom raspravi je prije nepunih mjesec dana i vaš predsjednik odbora sudjelova, ali vi znate da je do sada naša pozicija uvijek bila usuglašena i izbalansirana i mi ćemo do prosinca morati evaluirati napredak Minskog sporazuma i kako se on implementira, ali nadamo se da će se to još i stabilizirati do prosinca kad pišemo sljedeće izvješće o tome. A sad ovo što je rekla Ana Gomez, potreba za koordinacijom prisutnosti i napora zemalja članica na terenu. Ja vam moram reći da je bio izbor same Evropske unije da ne intervenira vojno u Siriji i Iraku. To ne znači da ja tu sad želim povlačiti, kako vi ne možete osloniti na naše vojne mogućnosti i snage u nekim drugim mjestima na svijetu i to ne znači da mi nećemo sudjelovati u globalnoj koaliciji koja se bori protiv takozvanog is jer mi to činimo i unutar globalne koalicije u Iraku ako treba i u Siriji, ali ostaće na taj način. Međutim, kao što jako dobro znate, naše zemlje članice sudjeluju u koaliciji na ovaj ili onaj način, neke zemlje članice su vrlo aktivne kad se s vojnog procijenjeno. Međutim, to te komponente su kod nekih jače. U mom prijašnjem životu sam se jako zalagala za taj zajednički okvir da se koordiniraju sve akcije evropskih država. I to je zapravo i zaključak e, sa vijeća ministara od 15. kolovoza prošle godine, kada smo svim zemljama članicama dali jedan zajednički okvir kojim smo im pozdravili i sve doprinose zemalja članica Europske unije vojnoj globalnoj koaliciji protiv IS-a. Ali kad pričamo o vojnoj koordinaciji aktivnosti nekih država članicama tamo na terenu, mislim da to ne bi bilo prikladno da to vrši Europska unija. I to prvenstveno zato što se to događa u okviru puno šire koalicije od same Europske unije. To je globalna koalicija u kojoj imamo još puno drugih aktera kao recimo Kanadu, Australiju i prvenstveno SAD. Pa bi bilo zaista neprikladno da Europska unija želi i pokušava koordinirati vojne akcije unutar globalne koalicije. To je zajednički napor, a ne samo napor zemalja članica Europske unije. Kao što sami znate, ja se nikad nisam ustručavala ulaziti i koordinirati akcije zemalja članica kad treba. A i to isto tako se ne bih ustručavala nimalo, ni kada bi to bilo potrebno sada. Međutim, u ovom kontekstu o kojem sam govorila je to globalno, ne naše evropske. A sada mislim, imam još puno tog što trebam kazati o Turskoj. U mojoj izjavi smo spomenuli ju, vi ste to potaknuli, to pitanje, smo govorili o partnerstvu sa turskim vlastima i narodom. To je bilo kazano u mojoj izjavi. I rekli smo da nikad to partnerstvo nije bilo tako jako i snažno kao sada. Znam koliko je to kompleksna priča i koliko tu ima puno upitnika, posebno u vezi dinamike napada i mogućih odgovora na taj strašni napad koji se dogodio. Ali dozvolite da vam kažem da sam ekstremno zabrinuta i vjerujem da je bi naša uloga trebala biti da prvenstveno ohrabrujemo demokratski izborni proces kako bi se ti izbori održali prvog studenog kao što je i planirano u okruženju koje može i omogućiti jednu adekvatnu predizbornu kampanju mirnu i transparentnu. Druga stvar koju naglašavam je mi nikad nećemo prestati ohrabrivati turske vlasti ili turske političke stranke kao i turski narod da ponovno da se ponovno angažiraju u mirovnom procesu. To je naime ključ i za Tursku i za njihov narod, ali i za cijelu regiju. Uloga Turske u izbjegličkoj krizi o tome se raspravljalo jasno, što je svima i razvidno, ne samo jučer sa ministrima na vijeću ministara, nego i na visoko rangiranoj konferenciji posvećenoj balkanskom, balkanskom pitanju u imigrantskoj krizi koja se održala prošlog tjedna u Luksemburgu. I naravno, jedan od glavnih, jedna od naravnih točaka i to bi bilo i tijekom posjeta predsjednika Erdogana Briselu. Dozvolite da to tako kažem, meni je potpuno jasan pritisak i kut gledanja naš u ovoj situaciji kada razmatramo i raspravljamo o ulozi Turske u migrantskoj krizi. To je vrlo komplicirana uloga i komplicirana situacija. No, kad smo upravo dovršili sad raspravu o Siriji, dovršili ne smijemo zaboraviti potrebu da se pojača dijalog s Turskom i to ne samo gledajući na konkretno upravljanje i kako, ćemo, kako će se mm, zapravo upravljati dalje sa tom strujom izbjeglica, nego o kompletnim svim regionalnim krizama, jer Turska je za sve te regionalne krize jedan od ključnih igrača i bez nje neće se moći nikakav dobar balans uspostaviti. Prema tome s njima moramo imati jedan visoko rangirani, otvoren, stalni politički dijalog o regionalnim politikama. Ja sam već od samog početka svog mandata o tome govorila i indicirala da ćemo mi ponovno pokrenuti te pregovore i postoji čitav niz različitih stvari koje su za Tursku vrlo zanimljive da se o njima raspravi. Mislim da je recimo za njihovog trenutka jako zanimljivo razgovarati o sigurnosnom stanju i internom u njihovoj zemlji i u čitavoj regiji, zatim napori na protuterorističkoj borbi i sirijska, sirijska kriza, jasno. Naravno, tu onda dolazi liberalizacija viza, zatim gospodarska i trgovinska pitanja, prilike, približavanju. Međutim, mi ne možemo gledati na Tursku samo kao na zemlju u okviru procesa proširenja Europske unije i zemlji koja se približava, nego trebamo općenito gledati na, na Tursku kao na vrlo važan faktor u našim vanjsko-političkim razmatranjima kad se govori o toj čitavoj regiji. Zatim, govoreći još o ovim istočnim rutama migracije, da vam kažem, ne, mi ne razmišljamo ni o kakvoj opciji za bilo kakvu misiju Europske unije ili operaciju Europske unije koja bi se tu na tim rutama borila protiv krijumčara i kriminalnih bandi koje tu e, ljude, nego samo razmišljamo o instrumentu koji se zove suradnja među nacionalnim policijama i općenito suradnja s, među svim zemljama koje su na toj ruti i koje nam i napokon i priroda kopnenih granica je sasvim jedna drugčija od recimo ovih morskih granica na Mediteranu gdje imamo zajedničku operaciju EUNAVMED. Prema tome mi ne planiramo, da vam kažem vrlo precizno, nikakve takve misije kopnene na balkanskim rutama nego se jednostavno sve usmjeravamo sve napore prema pravosudnoj policijskoj suradnji svih zemalja koji se na toj ruti nalaze. Govoreći o Libiji, Prvo, operacija EUNAFOR i odnosno Sofija. When I Sofia... Dakle, predložila sam e, so, Sofija, ja su rekli pa to je e, žensko ime, e, zato što sam im rekla pa zašto ne bi vojna operacija mogla nositi žensko ime, no to je anegdota. Prije svega to je prva rezolucija vijeća sigurnosti. E, ne znam tko je postavio to pitanje. Dakle, to je prva rezolucija takve vrste. E, ne znam na kakvu ste zbrku mislili kada ste govorili o prvoj i drugoj rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, jer ovo je prva rezolucija. Moram se zahvaliti u jednom kraljevstvu koje je tu jako dobro to odradio, jako se dobro koordinirao s drugim državama članicama Europske unije koje su u vijeću sigurnosti i onima koje to nisu. Imali smo stvarno dobru koordinaciju u zemalja Europske unije u okviru sustava Ujedinjenih naroda, to je jako dobro. Što se tiče kopnene faze te operacije, kao što znate, ta operacija ima različite faze e, i dalje smo u prvom dijelu druge faze, preostaje nam još drugi dio druge faze, a nakon toga treća faza. U svakom slučaju e, nije e, u našim operativnim planovima predviđeno da dođe do kopnenih operacija u Libiji. Treće, manje ljudi koje je spašeno. U tom operacijom koja nije prvenstveno tu da bi spašavala ljude, e, već se bori protiv krijumčara, tu smo spasili na tisuće ljudi, e, a to je plus dakle sve one koje je spasio Frontex koji se bavi spašavanjem i izvlačenjem ljudi. E, ne mislim da smo u apsolutnim brojkama spasili manje ljudi, mislim da smo u prošla tri mjeseca spasili više ljudi nego ranije. Međutim, već už postoji e, jedan efekt odvraćanja na toj ruti i to mislim da i je bio dio e, sve ove operacije. Je li ovo najučinkovitiji način na koji se vodi ova operacija? Pa nije zato što bi najučinkovitije bilo da libijske vlasti upravljaju svojim granicama i tako dalje. U ovoj situaciji ipak radi se o instrumentu kojim raspolažemo i kojim otežavamo kriminalnim organizacijama, organizacijama kriminalaca da iz ovoga ostvaruju profit a isto tako pokušavamo ih spriječiti da idu alternativnim putevima. U svakom slučaju od nekud smo morali početi, ali e, došlo je do velikog broja hapšenja i rezultati prvog dijela operacije su prilično značajni. Prema tome, ovaj sustav odračanja što smo ga uspostavili kako bismo E, smanjili utjecajem krijumčara i kako bi njihov posao učinili manje profitabilnim, a oni to rade kako bi za to e, zarađivali, iz toga novac. Što se Libije tiče, da, svi se slažu da žele sporazum, nakon toga ima puno, puno ali. Međutim, Problem je u tome da je ovo posljednji trenutak da svi dionici i sve stranke moraju shvatiti da ta ali koju oni kažu e, je e, nije ali nekog drugog i uglavnom ovakav sporazum je najbolje polazište koje imamo za sada. Uspijemo li imati polaznu točku stvaranja nacionalne, vlade nacionalnog jedinstva koje neće biti jako eh, idealna, ali svejedno situacija će i dalje ostati složena, naročito je sigurnosna situacija. I sada ću ja dodati ali, ali dakle, ne budu li oni koji imaju političku odgovornost u Libiji počinjali shvaćati da E, ne odustanu li od nekih od svojih zahtjeva, da će se situacija na terenu i dalje pogoršavati. Smatram da građani Libije, da im je dosta tog rata i oni žele da se iz toga izvuku. A međunarodna zajednica može samo odraditi dio posla. Glavnina odgovornosti je na osobama koje su bitne u Libiji. Mi možemo dati podršku, mi ih možemo pratiti na tom putu, ali odluke moraju donositi Libijci. Mi ne možemo zamijeniti libijske dionike. Posljednjih nekoliko tjedana, kako ja na to gledam, svi libijski i regionalni dionici vrlo su konstruktivni. E, primjerice što znam Egipat, Emirat, Saudici i tako dalje. E, mi planiramo i neke dugoročne aspekte i mnogo toga nastavljamo raditi u e, Libiji. E, ne Postoje neke stvari koje su posebno vezane za podršku koju mi dajemo, vezano za UNHCR i Međunarodni ured za migracije koje nastavljamo raditi isto tako e, e, lokalnim vlastima pomažemo. I na kraju e, što možemo učiniti kako bismo pokrenuli ponovno mirovni proces na Bliskom istoku i sa Bjelorusijom. Te dvije teme nisu bile eksplicite na dnevnom redu sastanka jučer, ali e, dakle što se tiče Bliskog istupa, kvartet je u Njorku donio odluku kojom je strankama na licu mjesta predložio da se o, izmjene ovi vrlo negativan pravac u kojem se razvija situacija, te da se dogodi nešto pozitivno, naročito u, na zapadnoj obali i u Jeruzalemu. Sad je jako teško napredovati u ovoj situaciji na tom planu. Međutim, poruka koju sam dala i e, Natanjahu i Abazu, e, ovakva situacija nije razlog da se ništa ne čini, već upravo suprotno, sada trebate više toga učiniti. Što se tiče pak Bjelorusije, pitanje ukidanja sankcija, je pitanje koje se postavlja. Moramo vidjeti kako će se razvijeti stvari vezane za nedeljne izbore. Moramo vidjeti kako će izgledati konačni ishod. Za sada imamo samo privremeni e, ishod. Vidjet ćemo, donijet ćemo nakon toga neke odluke. U posljednjih nekoliko tjedana bilo mi je drago da su se pustali na slobodu politički protivnici, a e, isto tako e, da se sve događa u jednom mirnom okruženju. Što ne znači da je sve u redu, ali čekat ćemo da nam da izvještaj OSS. I trebamo dakle e, poslati poruku kojima ćemo reći e, i naglasiti ono što je bilo pozitivno, ali naravno ukazati i na ograničenja demokratskog procesa u Belorusiji. Hvala lijepa. Hvala vama. Ako mogu samo jednu stvar reći sasvim osobno. Mislim da sam se s vama susrela po prvi puta gotovo točno prije godinu dana i da mi je bilo drago e, surađivati s vama u proteklih godinu dana. Ostvarili smo puno, e, puno toga je još pred nama, ali pred nama je još pet godina zajedničkog rada. I mi je bilo drago da smo mogli se koordinirati i surađivati možda se koordiniramo mnogo bolje nego li što se u Europskoj uniji koordiniraju e, vojne akcije. U svakom slučaju hvala vam lijepo na toj suradnji. E, hvala vama i ja se slažem e, s vama. Federika, vi znate da se čovjek uvijek može poboljšati mnogo toga moramo još raspraviti u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Hvala vam što ste došli na naš sastanak. I e, pred nama je sada još sastanak proširenog predsjedništva. Hvala uh,